Zatvaram. Odbija se. 86. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 87. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 88. E, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 129. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 149. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 89. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 150 otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 90 otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 113 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 91. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 130. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 92. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 131. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 132. Otvaram glasanje. Zatvaram. imamo problemčić tehničke prirode.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 Strpljenje je vrlina, a izgleda nam se tehnologija i tehnika su nas trenutno ostavili na cjedilu. Per, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Dobro, iz tehničkih razloga moramo ponovno glasati 1-3-1. Ponovno otvaram glasanje. Zatvaram 1-3, 131. Odbija se. 132. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 93. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 pa za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 otvaram. Zatvaram. Odbija se 96. Otvaram. Zatvaram. Odbija se 97. Otvaram. Zatvaram. Odbija se 98. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 99 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 100 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 101 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 6D za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv protiv, suzdržani, odbija se. 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani odbija se, 11D otvaram, zatvaram, odbija se, 12 za, protiv, suzdržani odbija se, 2 za, protiv, suzdržani usvaja se, 13 za, protiv, suzdržani odbija se, 14 za,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 Odbija se. 29. Dakle, 29 za, protiv, suzdržani odbije se. 3 za, protiv, suzdržani odbija se. 30 za, protiv, suzdržani odbije se. Izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo elektronički. Drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 33. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 otvaram. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 36, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 37, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 136 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 119 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 38 otvaram. Zatvaram.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 suzdržani, odbija se. 108, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 109, otvaram. Zatvaram. Odbija se. 45 prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjave B, e, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prostite, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 52. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 110. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 53. Otvaram. Zatvaram. odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada glasamo o rezoluciji u cijelosti, poimenično otvaram usvaja se. Čestitke izvjestiteljima. I evo sada na kraju glasanja o izvješću Arena nisam e, E, proglasio da je prvo čitanje parlamenta zatvoreno. Ima li neko primjedaba? Ako nema, onda sada proglašavam zatvorenim e, prvo čitanje parlamenta zatvorenim. Dvije minute pauze e, da omogućimo kolegama da izađu, onda ćemo imati obrazloženje glasovanja. Do 2.30 moramo završiti kako bismo bili u skladu sa sindikalnim sporazumom o radu prevoditelja. Allora, iniziamo con le dichiarazioni di voto. Ricordo che dovranno terminare alle 14. A sad prelazimo na obrazloženje glasovanja i podsjećam vas da moramo završiti u 14.30. A sve ono što ne uspijemo završiti danas biti će preneseno na zasjedanje sutra nakon glasovanja. Sada ćemo početi sa izvješćem Marije Arene, Europski fond za prilagodbu globalizaciji i evo notis Marijas zapravo notis Marijas jednu minutu imate izvolite e, gospodine predsjedniče Prevelika je buka pa ne čujemo se. Pozivam kolege da oni koji žele izaći iz dvorane to i naprave kako bismo mogli započeti sa objašnjenjem glasovanja. Gospodine Marijas, imate jednu minutu, izvolite. Fond za globalizaciju može doprinijeti i pomoći stvaranju radnih mjesta budući da u ovom našem aktualnom svijetu globalizacija je stvorila jako puno nezaposlenosti, imali smo izmještanje poduzeća, a najviše je to pogodilo mala i srednja poduzeća. Fond za prilagodbu globalizaciji, kao što je to već i učinio, može pomoći nezaposlenima da pronađu radna mjesta no nažalost u Grčkoj sve do sada nismo na pravi način koristili sredstva koja su mogla uistinu doprinijeti i pomoći narodu koji osiromašuje, koji je bio pogođen memorandumom. To omogućuje dodatnu pomoć za nadoknadu, isto tako kompenzaciju e, nezaposlenosti. E, gospodin Howard, jedna minuta. Da, što se tiče Europski fond za globalizaciju, e, prilagodbu globalizaciji, imamo izvješće, ali nitko ne želi uzeti to u obzir, budući da moramo konkretne akcije u trenutku kad ljudi ostaju bez posla imamo isto tako u Portugalu, Grčkoj, Francuskoj i tako dalje. Cijeli niz problema vezano uz e, nezaposlenost. Jako mi je drago što možemo vidjeti da se poduzimaju ko, e, koraci. Imamo isto tako i novi VFO. I u okviru toga povećanje sredstava u ovom fondu pozdravljamo to. Moramo se e, isto tako prese promijeniti našu politiku vezano uz transfere. A isto tako, nažalost, e, imali smo isto tako cijeli niz mjera u okviru 21. 21. državi članici, no nažalost Ujedinjena kraljevina nije ni u jednom tome sudjelovala. Hvala gospodin Palmer. Da, važno je da ovaj fond pomaže e, problemima u određenim sektorima isto tako odgovoru na globalne izazove. Imamo znači izazove, nove tehnologije, isto tako smanjenje e, emisija CO2 i također put prema e, gospodarstvu sa e, nultim emisijama CO2. Da, ljudi gube isto tako dobro plaćena mjesta u industriji i ugljena i čelika i tako dalje. Tamo se smanjuju plaće i u tom smislu ovakav fond za prilagodbu globalizaciji može pomoći, moramo stvarati radnih mjesta u Europskoj uniji, ali ne, ne smijemo samo gledati na kvantitetu, nego također i na kvalitetu. Hvala. Hvala. Gospodin Mamikins, jedna minuta, izvolite. Hvala. Kao rezultat globalizacije imali smo isto tako i mnogo e, nezaposlenosti. E, no, ovaj fond nam e, omogućuje da se uhvatimo u koštac sa svim tim novim izazovima, no također i mogućnostima koje nam pruža globalizacija. Ja želim da taj optimistični duh i dalje traje, to je odraženo i u ovom izvješću Marije Arene. Moramo također uzeti u obzir ovaj okolišni aspekt i to je napravljeno u ovom fondu. To je dobar napredak, no e, prilagodba socijalnih politika je ono što je izuzetno važno. Moramo Imamo globalne prijetnje, sve veću e, imigraciju i to dovodi u e, pitanje e, naše politike. Isto tako određene studije pokazuju da do 2030. godine više od pola stanovništva u Latviji će imati više od 50 godina. U tom smislu moramo imati na umu i te poteškoće E, e, umirovljenika. Gospođa Kljun, izvolite, pozdravljam ovo izvješće. Mogu reći da ovdje nudimo pomoć onima koji su izgubili svoj e, posao zbog promjena određenih šema u zapošljavanju i to naravno u svjetlu globalizacije. Ovdje imamo isto tako i smanjenje broja e, nezaposlenika, a Isto tako što se tiče odredbi u, među, e, u prethodnom fondu, sada u ovom novom fondu imamo bolje prilagodbe pragova za e, dobivanje sredstava iz ovog fonda, isto tako i Pozdravljamo ovu odredbu vezano uz redundantne radnike i isto tako to će doprinijeti e, on kraj onih nacionalnih mjera kako bismo e, pomogli onima koji su izgubili posao. Gospodin Kelly, jedna minuta, izvolite. Hvala, kao i moji kolege. Kao i kolegica Klun, pozdravljam ovo izvješće Isto tako zahvaljujem izvjestiteljici koja je to proširila. Imamo isto tako i rashode koji su uključeni vezano uz znači 170 milijuna e, eura za edukaciju nezaposlenih i isto tako za prekvalificiranje. A imamo također i pomoć e, stvaranju tvrtki od strane e, osoba koje su izgubile posao. Ovo će omogućiti E, ljudima koji su izgubili posao da pronađu ponovo taj posao. To je znači izvrstan fond i to pokazuje da srce Europe još uvijek živo. Hvala. A sad prelazimo na Europski socijalni fond plus e, gospodin e, s jedna minuta, izvolite. Proračunska štednja i isto tako E, snažni rezovi su Europu ispunili i siromašnjima i nezaposlenima. Bez obzira na mjere koje se usvajaju kako bismo te posljedice tih politika ublažili, nudimo određene mjere u Europskom socijalnom fondu plus, no ne uspijevamo iskorijeniti prave uzroke. Eh, na jugu Europe, u južnim državama Europe trebali bismo imati zbilja financijska sredstva koja bi se eh, usmjerila i na edukaciju, prekvalifikaciju, te također riješilo to siromaštvo. Moramo pomoći državi koja ne može uvijek odgovoriti na sve potrebe E, mogu reći da memorandumom su južne e, zemlje Europe bile e, pogođene. I sad moramo njima pomoći. Gospodin Nekov, izvolite. Hvala. Mi podržavamo ovaj Europski socijalni fond plus tu imamo socijalne izazove Također, hvatanje u košta sa nezaposlenošću mladih, imamo isto tako i neravnotežu između potreba tržišta i obrazovanja. To su ključni elementi. Ako se ne uhvatimo u košta s tim, e, Europska unija će biti izložena velikim pritiscima. Što se tiče velikih e, E, neravnoteža i nejednakosti. To mora biti u srcu naših djelovanja. Moramo također usvojiti mjere e, za borbu protiv siromaštva mladih i djece moramo omogućiti pristup i obrazovanju i socijalnom osiguranju te zdravstvenoj zaštiti. To je signal, naš je također, e, naša je zadaća da pomognem takvim ljudima. Hvala. Gospodin Mamikins, jedna e, minuta. Da, države članice u okviru ovog izvješća e, proizlazi da mogu na fleksibilan način usmjeriti podršku i financijska sredstva, no ja smatram da je ključno da komisija isto tako nam napravi analizu toga na koji način se ova sredstva troše. Latvija ima posebna pitanja koja trebaju reševiti. Imamo tu isto tako i 24% stanovništva koje je e, ruskog, e, ruskofono i u tom smislu e, oni nemaju pristup na isti način visokom obrazovanju. To moramo riješiti ovdje e, je jasan znak da naši mladi ljudi zbog restriktivnih i e, diskriminativnih jezičnih politika ne mogu imati pristup e, akademskom, akademskoj razini koju žele dostići. Hvala gospodin Palmer. Jedna minuta. Da, ja sam E, provjerio da nema e, nedostatka hrane u Europskoj uniji, no isto tako siromaštvo je sve veće u državama članicama. Redovi se povećavaju pred e, znači bankama hrane i sve više siromašnih e, traži pomoć. Ono što možemo pomoći je da prije svega danas e, u ovom trenutku prekinemo ovaj Brexit bez dogovora. Da, jer inače će siromaš, siromašni biti oni koji će uvijek platiti najvišu cijenu takvog nedogovora prilikom e, Brexita imat ćemo prevelike cijene hrane, isto tako sve više siromaštva, to je ne

Imamo cijeli niz iz drugih e, fondova koji su uključeni, imamo inicijative koje su e, usmjerene na najsiromašnije. Imamo također usmjeravanje na nezaposlenost, moramo povećati zaposlenost e, individualnih osoba također e, riješiti sve veće e, siromaštvo i socijalnu isključenost. Moramo se usredotočiti na mlade i djecu. Vrijednost ovog fonda je da direktno se ciljaju pojedinci, omogućuju im da osmisle svoje vještine za buduću, e, budući, buduće razdoblje gospodarskog života i isto tako usredotočuje se i na edukaciju i na osposobljavanje. Mi ćemo podržavati i dalje ESF budući da to direktno koristi u e, zajednicama građanima. Hvala. Sada gospođa izvolite jedna minutu. Pozdravljam ovaj prijedlog Europske komisije o Europskom socijalnom fondu plus za razdoblje od 2021. do 2027. Ne radi se samo o zapošljavanju i socijalnoj uključenosti nego ovaj socijalni fond ostaje dio kohezijske politike, a uključit će europsku inicijativu za mlade i niz drugih programa koje će nastaviti biti dijelom kohezijske politike. Budući da se radi o, sada o 106 milijardi

Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam e, glasovao za prijedlog Europske komisije, dakle plus za 2021. do 2027. Ovaj fond će poticati zapošljavanje i socijalno uključivanje, ali radi se i o različitim e, naprecima i jačanju europske dimenzije. Potpora mladima to je nešto što trebamo zadržati, to je naš glavni cilj. Nezaposlenost mladih je previsoka, prije svega u određenim regijama. E SF Plus mora e, provoditi mjere koje su personalizirane i moraju postojati jamstva za mlade i moramo također misliti i ne na, nezaposlene mlade. Ovaj fond trebamo koristiti kako bi poboljšali funkciju tržišta rada, e, javne službe, zatim agencije za zapošljavanje moraju bi se modernizirati. Socijalna nejednakost u Europi dovodi do sve veće nezaposlenosti, dakle FF Plus mora veći dio sredstava trošiti na suzbijanje siromaštva kako bi imali sve veću socijalnu inkluziju. Puno hvala, a sada prelazimo na izvješće Pascal Arimont Sada dajem riječ gospođi Damato u ime FDD-a. Izvolite, imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Unatoč razočaravajućem glasovanju ova dva amandmana koje smo podastrijeli o sufinanciranju država članica kada je riječ o zapošljavanju i deficitu, Dakle, mi e, smo ipak zadovoljni s tekstom i mi smo ga podržali, glasovali smo za. Dakle, radi se o teritorijalnoj suradnji i pojednostavljenju teritorijalne suradnje, ali mislim da je Europska komisija tu prekritična. Mi smo uspješno intervenirali, pokrenuli smo pregovore, podastrili smo amandmane, a sve to ćete naći i u tekstu kao što je on i usvojen na odboru regiji. Bilo je preko graničnih programa u prvome stupu, prije svega kada govorimo o pomorskoj politici i E, tu je bila predviđena samo druga komponenta, ali e, to ne možemo poduprijeti. Dakle, Nama je potrebna sada brza promjena kako bi te strateške programe koji su važni za Italiju mogli nastaviti. Što se tiče samih resursa, tu su predviđene 11 milijardi, 10 milijardi za prve četiri komponenti i jedna milijarda za novi instrument interregionalne mjere. Sufinanciranje je od e, povišeno na 80%, dakle moramo e, više financirati e, znači da regionalne, regionalna tijela e, moraju dobiti dostatna sredstva kako bi mogla raditi, ali isto tako sve komponente moraju pridonositi tome da postižemo ciljeve održivog razvoja i ti instrumenti people to people e, njih moramo zadržati i ojačati. Zatim komponenta broj 5 bi se trebala usredotočiti na poveznice između razvijenih i manje razvijenih regija. Moramo imati regionalne inovacijske sustave kako bi zatvorili te rupe, odnosno razlike unutar samih regija, ali i prekogranično. Puno hvala. Hvala, a sada gospodin Marijas imate riječ na jednu minutu, izvolite. Gospodine predsjedavajući, svi mi znamo da je ovaj fond za regionalni razvoj nešto što služi regijama i projekt Interreg se pokazao kao vrlo važan projekt kada govorimo o jačanju međuregionalne suradnje, ali i kada je riječ o suradnji između susjednih zemalja. Isto tako moramo reći da susjedstvo može imati negativne učinke, jer postoje zemlje poput Bugarske i tamo imamo vrlo niske porezne pokazatelje, a to ima negativne učinke na sjeverne regije u Grčkoj koje se nalaze u samom susjedstvu Bugarske. Dakle, to je možemo reći porezni dumping i stoga nam je potreban Interreg kako bi ona nacionalna gospodarstva podupirali koja su izložena nezakonitoj konkurenciji iz susjednih zemalja jer na taj način se nanosi šteta poduzećima koja su izložena nezakonitoj konkurenciji. Dakle, Bugarska potiče porezni dumping i u Bugarskoj je porezna, porezni pokazatelji su puno niži.

A sada prelazimo na izvješće o pesticidima. Gospodine Nekov, izvolite, imate jednu minutu. Puno hvala. Glasanjem o ovom izvješću dali smo jasni pokazatelj industriji i komisiji da ovlaštenje, odobravanje kemikalija i sredstva za zaštitu bilja ne mogu ostati onakvi kakvi su danas. Naime, trebam postojati puna transparentnost u e, sustavu odobravanja. Ne trebamo e, ono što se dogodilo u slučaju Dwayne e, Johnsona, ne trebamo da ljudi dobiju rak kako bi se došlo do promjene. Naime, moramo razvijati nove nekemijske metode zaštite bilja. Neke od kemikalija koje se koriste danas predstavljaju rizik i prijetnju Eh, ljudskom zdravlju, biološkoj raznolikosti i eh, također eh, pčelarstvu. Moramo investirati puno napora u borbu protiv ilegalnog uvoza pesticida i također jačati kontrolu na bugarskoj granici, a na korist svih europskih građana. Hvala, gospođo Forenca. Ja sam e, vrlo sretna što sam e, sudjelovala u e, radu odbora i ja sam doista zadovoljna što smo postigli kao GUE NGL kada reći riječ o ovom izvješću i zadovoljna sam današnjim glasovanjem. To je korak u pravome smjeru, u smjeru transparentnosti nakon e, događaja koji su izazvali zabrinutost po pitanju e, glifosata e, mi smo imali jednu akciju stop glifosatu ali mislim da smo danas postigli još jedan dodatni napredak glifosat je sredstvo za zaštitu bilja koje utječe na svo bilje čak i kada se koristi u različitim količinama, dozama. I dopustite da podsjetim što se događa u Apuliji, u mojoj regiji. Puno glifosata je nađeno u tlu i e, de, Martina Dekret predviđa da se ti pesticidi koriste, dakle kemijski pesticidi. Pred nama je još dalek put, ali danas smo učinili jedan vrlo važan korak unaprijed. Puno hvala gospođo Evi, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. I, ja sam vrlo sretna zbog ovog rezultata glasovanja o ovome izvješću. Ovo je vrlo važno izvješće. Radi se o e, izdavanju dozvole za pesticide, tako da Europa konačno može zadovoljiti e, zahtjeve milijuna građana koji zahtijevaju da se toksični proizvodi, opasni proizvodi koji nisu opasni samo za zdravlje, već i za biološku raznolikost, da se oni konačno zabrane i da konačno e, imamo javne, transparentne studije, znanstvene studije. Dakle, to je put kojim bismo trebali krenuti kako bi mogli zajamčiti da se e, ne može ponovno dogoditi skandal kao skandal Monsanto. Mi moramo zaštititi građane i zaštita okoliša je naš e, glavni prioritet. Puno hvala, a sada gospođa Goda, izvolite, imate jednu, jednu minutu. Ovo izvješće o izdavanju dozvola za pesticide u Europskoj uniji je isto tako posljedica nefunkcionalnih postupaka u okviru EFSE. E, Monsanto Papers i drugi su pokazali da sustav ne funkcionira i također da je vjerojatno korumpiran. Imali smo isto tako taj posebni odbor za pesticide u Europskom parlamentu, no rezultat je previše skroman e, što se tiče zaštite europskih građana e, u odnosu na pesticide. No, možemo reći da imamo i neke napretke, a radi se prije svega u postupku izdavanja dozvola za pesticide pesticide. Ja sam glasala za ovo izvješće, no imam i dalje na umu da ćemo morati na jedan ili drugi način e, uvjeriti EFSU i prisiliti ju da bude transparentnija u svojim postupcima izdavanja dozvola za pesticide. Hvala. Sada gospodin Morel, jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, Upravo smo glasali oko preporuka za e, poboljšanje učinkovitosti sustava izdavanja dozvola ili zabranjivanja pesticida u Europskoj uniji. Možemo si čestitati, no istovremeno u e, tisku e, imamo saznanja o tome da jedan institut za sigurnost prehrambenih proizvoda je jednostavno copy-pastao određene izvješća veliki dio izvješća e, tvrtke Monsanto, a tu podcrtavamo e, opasnost takvih proizvoda. Ne možemo to dopustiti, moramo prokazati one koji su odgovorni za to. Parlament treba zatražiti objašnjenja od e, povjerenika, no isto tako i od Europske agencije za sigurnost hrane. Naravno, moramo ići prema boljoj kontroli, isto tako zabrani nekih e, opasnih tvari, no moramo isto tako i kazniti i sankcionirati odgovorne za takvo djelovanje. Hvala. Puno hvala gospodin Pošpišel na minutu, izvolite. Hvala. Hvala. Hvala, podupro sam ovo izvješće za kako bi se postrožila postupak odobravanja pesticida u Europi. Dobro je što će nam to donijeti kvalitetno zakonodavstvo za 28, odnosno boži 27 zemalja članica. Podupro sam neke amandmane koji e, su postrožili propise. E, žao mi je što jedan amandman nije prošao koji je trebao ograničiti e, testiranje pesticida na životinjama, no svejedno E, zakonodavstvo sada je puno bolje i biti će bolje nego što je bilo do sada i drago mi što ovaj e, prijedlog prošao i E, također e, postupak za odobravanje stavljanja na tržište novog pesticida je najveća prednost ovoga. Gospođa Šujica, izvolite jednu minutu. Hvala vam lijepo. Zabrinutost zbog prekomjerne upotrebe glifosata je rezultirala osnivanjem ad hoc odbora protiv upotrebe pesticida. smatram da je jednogodinji rad tog odbora bio vrlo kvalitetan thirty članova je na tome intenzivno radilo i ovo je jedno od rijetkih izvjea

Ja sam bio za ovo, ovaj nacrt izvješća koji e, će pomoći e, održivi, održivo funkcioniranje e, u budućnosti. Naime, u Europi i u Češkoj glifosat i druga sredstva za zaštitu bilja se pretjerano koriste iako, mislim, one su, to su tvari koje uništavaju sve zeleno, univerzalni uništavači. Najvjerojatnije postoje na tržištu i bolje alternative od ovoga. Stoga naše odlučivanje mora uključiti najveću moguću količinu transparentnosti i moram reći da kada sam radio u odboru Agri, na krivi me put zavela jedna netransparentna studija i može se zapravo reći da je to bio plagijat. Dakle, moramo napraviti kriterije strožima i cijeli postupak mora biti i stoga se nadam, e, glasao sam za i nadam se da će okolišni pristup e, prevladati u budućnosti. Puno hvala svim kolegama. Sada ćemo napraviti stanku do 15 sati.